Iva Košeja i gospođu Ogon da isključe mikrofone. Mislim da možemo početi i to e, s modalitetima za postizanje ciljeva za 2020. E, koje se tiče emisija CO2 E, molim da glasamo elektronički. Otvaram glasovanje. Dovoljna nam je jednostavna većina. Jesu li svi glasali? Vidim da jesu. Dakle, zatvaram glasanje. 50 za, 5 protiv, nema suzdržanih, time je taj zakonodavni postupak dovršen i tekst je usvojen. Idemo dalje na točku dnevnog reda 10. Radi se o papirnatom otpadu. Također otvaram elektroničko glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. 34 za, 9 protiv, suzdržanih nema, time je to usvojeno. Prelazimo na točku 11. Europska strategija za plastični otpad u okolištu, To smo odgodili na traženje e, o tome izvješću Vitorija Proda glasat ćemo koncem studenog. 27. studenog točno. Prelazimo na izvješće Bonanini. Počinjemo sa E, amandmanom 55 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Treći dio tko je za, protiv, suzdržan, također usvojeno. Time amandman 57 otpada. Idemo dalje na amandman 56 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 58 i 59 su identični. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 7 i 60 su također identični. Tko je za, protiv, suzdržan, Samo, liber, e, samo liberali i zeleni su glasovali, pa ćemo provjeriti elektronički. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. E, usvojena. Amandman 61 tko je za, protiv, suzdržan, Usvaja se amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 62 i 64 skupa. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. 63. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 10. Tko je... 10, 65 i 66. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 12. Tko je za? protiv, suzdržan, odbija se. 13 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 2 tko je za, kompromis 2 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 72 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Time 15 otpada. Kompromis 3. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 74. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Nije jasno, provjerit ćemo elektronički. 74. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 75 i 76 skupa. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 77 tko je za? Protiv? Nije jasno, provjerit ćemo elektronički. 77, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. usvaja se. 17 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 18 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 19 tko je za, protiv, suzdržan, Nije jasno, provjerit ćemo elektronički. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se 80. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo elektronički 80. Tko je za? otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. E, usvojeno. 81 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 20 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. A 21 tko je za, protiv, suzdržan, nije jasno, provjera elektronička, amandman 21. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 23. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 25. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 86. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. 26 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 27 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 6 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 7 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 94 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 95 koje za, protiv, suzdržan, odbijeno. Provjerit ćemo 95 elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno je. Amandman 30 i 96 su identični skupa. E, tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 97. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 30. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 31. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 32. Tko je za? protiv, suzdržan, usvojeno. 98 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis 8 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 34 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis 9 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 10 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 104 tko je za, protiv, Nije jasno, to ćemo provjeriti elektronički. 104. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis 11. Ko je za? Protiv? suzdržan, usvojeno. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 107. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 108. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 37. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo elektronički. 37. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. 38 tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 39 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 40 i 109 su identični skupa sa, protiv, suzdržan, usvojeno. 110. Tko je za? protiv, suzdržan, usvojeno. Četrdeset jedan tko je za, protiv, suzdržan, to nije jasno, provjerit ćemo elektronički. 41 elektronički. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. 111 tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 42 tko je za? Ne, o tome ne moramo glasati jer Dakle, ipak glasamo o 42, amandman 42, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 43, tko je za, protiv, suzdržan. Provjerit ćemo elektronički, otvoran glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. 44, tko je za? protiv, suzdržan, usvojeno. 112 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 113 koje je za, protiv, suzdržan, provjerit ćemo elektronički. 113, otvaram glasanje, su li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. 45 ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 46 ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 47 tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 48 tko je za? Protiv? Suzdržan? Nije jasno, provjerit ćemo elektronički. 48. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. 49 tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 50 i 51 su identični. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 1 tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 30, 53 tko je za? Protiv? Nije jasno, provjerit ćemo elektronički. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 2, tko je za? Ne, on otpada. 3 i 54 skupa, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 4, tko je za? Protiv, suzdržan, to je odbijeno. Amandman 5. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 6. Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Sada ćemo završno glasati elektronički. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Sa 51 za, nula glasova protiv i nula suzdržanih. Izvješće je usvojeno. Čestitam gospodinu Bonaniniju. Time smo završili sa glasanjima i prelazimo na na sljedeću točku dnevnog reda, a to je promijenit ćemo redoslijed. Najprije ćemo ići na točku 14, izvješće Rossi, a potom na točku 13, izvješće McKeven. E, riječ ima gospodin Rossi, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ovo je jedno vrlo složeno i tehničko izvješće i odnosi se dakle na zaštitne mjere protiv e, štetnih organizama za biljke koji se nalaze na ili unutar sjemena, biljaka koje e, se uvoze iz trećih zemalja u Europsku uniju. Izvješće također govori, govori o sistemima i metodologijama kako iskorijeniti te štetne organizme ili kako izliječiti bilje, kako tretirati biljke. Naravno, to je potrebno za održivi razvoj, potrebno nam je za jednodrživo i konkurentnu poljoprivredu, za uvoz novih biljaka, biljaka koje su možda otpornije, a isto tako je važno za zaštitu bioraznolikosti ekosustava. Dakle, naša poljoprivreda, šumarstvo i prirodna baština trenutno su pod prijetnjom novih i opasnih organizama štetnih za bilje i to dovodi do pogoršanja zdravlja e, i biljaka i biljnih proizvoda, a to je sve povezano sa globalizacijom trgovine te klimatskim promjenama. Ja podržavam prijedlog ove uredbe o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za biljke, čiji je cilj pojačana prevencija, nadzor i brzo djelovanje prilikom izbijanja bolesti u Europskoj uniji. No, u nekim slučajevima postoje i sumnje o metodama koje će se koristiti, iako su potpuno legitimne. Na primjer, predvidjeti obvezu liječenja bilja čak i u privatnim vrtovima. To nije pogrešno, ali znači da se upličemo, da se javna tijela upliču, dakle dolaze, ulaze u vrtove privatnih kuća, i provjeravaju da li se bolesti biljaka kontroliraju i iskorjenjuju. No činjenica je da ako to ne učinimo, da će, dakle, da postoji mogućnost da se bolest ili štetni organizmi da se prošire u okolnom teritoriju, dakle to je riječi nekakvih kukaca koji čine štetu i sad ako ja tog kukca uklonim sa javnih mjesta, ali ostavim ga u vrtovima, naravno da će oni dalje raditi štetu. Slažem se, dakle, uglavnom s tim prijedlogom, no predlažem da ipak se malo detaljnije pozabavimo određenim aspektima. Na primjer, popis štetnih organizama te e, potreba za provedbenim aktima. U prijedlogu komisija predlaže jako puno provedbenih akata i neki od kojih se odnose na e, definiranje i promjenu popisa štetnih organizama, karantenskih štetnih organizama, zatim prioritetnih štetnih organizama, to su naravno e, štetni organizmi koji su opasniji i kojima treba posvetiti više pažnje. Zatim mjere protiv specifičnih karantenskih štetnih organizama, zatim zaštićena područja i karantenski štetni organizmi te kvalitativni štetni organizmi. I sad zbog važnosti ovih odredbi smatram da e, delegirani akti bi se trebali e, primijeniti kako bi Europski parlament imao više potrebnih ovlasti za nadgledanje ili promjenu ili do, nadopunjavanje tih popisa. I htio bih isto tako čuti izvjestitelje iz Sjene da li oni smatraju da li je bolje sve ostaviti u rukama komisije. Ja osobno smatram da bi parlament trebao zadržati neke od ovih ovlasti. Stoga predlažem promjenu članka 98.2 tako da mm, dakle ta mogućnost usvajanja delegiranih akata bi se trebala dakle promijeniti na pet godina, a ne dakle da ostane u nedogled. Zatim još jedno osjetljivo pitanje, to je ograničen broj prioritetnih štetnih organizama. Komisija predlaže da se maksimalni broj prioritetnih štetnih organizama, dakle onih najopasnijih, ograniči na 10%. Od dakle broja popisanih karantenskih štetnih organizama. Ti su organizmi vrlo važni zato što bi mogli imati vrlo ozbiljan gospodarski, ekološki ili društveni učinak na području Europske unije. Isto tako oni podliježu e, strožoj obvezi za odgovorom te dakle strogo je definirano na koji način se mora reagirati, a samim time znači da se traži i veće sufinanciranje Europske unije. Mm, ja smatram da broj prioritetnih štetnih organizama se ne bi trebao organičiti dok god ti štetni organizmi ispunjavaju e, spomenute uvjete jer ako postoji ih više, dakle, mogli bismo definirati broj od 15, 20, tako da zaista ne razumijem odakle dolazi taj broj 10. Zatim, obavješćivanje javnosti. A, još jedan veliki problem je, dakle, nedostatak obrazovanja koji se odnose na gospodarski, ekološki socijalni učinak štetnih organizama. Potrošači uglavnom nisu svjesni fitosanitarnih rizaka i stoga predlažem da pokrenemo kampanje za podizanje svijesti na razini država članica kako bismo naše građane obavijestili o rizicima koji su povezani s uvozom bilja iz trećih zemalja, a to se naravno odnosi i na e, kupovinu biljaka preko interneta. Isto tako komisija bi trebala definirati jedan popis novonastalih organizama iz trećih zemalja koji bi mogli predstavljati rizik za zdravlje biljaka u Europskoj uniji, a samim time i za zdravlje ljudi zatim trgovina biljkama putem interneta, još jedan problem. Nedavne studije, studije su pokazale da trgovina biljem putem interneta može predstavljati veliki fitosanitarni rizik ako su ti proizvodi zaraženi neautohtonim štetnim organizmima ili i autohtonim i koji dolaze iz dakle, stranih područja. I to su štetni organizmi za koje danas u Europskoj uniji ne postoje odgovarajuće metode liječenja i to posebice pošiljke biljaka uvezenih iz trećih zemalja, a kupljene preko interneta, vrlo često nisu u skladu sa zahtjevima, fitosanitarnim zahtjevima za uvozom. I zato je vrlo važno podići razinu svijesti i potrošača i trgovaca. Uz te informativne kampanje isto tako predlažem da ojačamo prijedlog komisije da specifici, specificiramo da trgovci putem interneta nikako ne smiju biti izuzeti od obveze registriranja. I uskoro ću završiti. Isto tako mislim da moramo uključiti dionika u izradu planova za nepredviđene slučajeve te provođenje simulacijskih vježba. Dakle, Trenutačno taj stupanj uključenosti dionika se razlikuje od države do države. Mislim da bi bilo važno definirati jedan zajednički okvir da se svi specijalizirani subjekti u tim e, djelatnostima rano uključe u definiranje tih planova. Zatim predlažem izmjenu članka 102 što se tiče financijskih aspekta. Prvo, prijedlog uredbe o upravljanju troškovima Dakle, moramo se koncentrirati na sprječavanje i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta i moramo dozvoliti da Europska unija sufinancira troškove koje države članice snose za naknadu subjektima, a koja je dakle jednaka vrijednosti uništenog bilja i to biljke koje su obuhvaćene mjerama brzog iskorjenjivanja u skladu sa člankom 15 uredbe o invazivnim stranim vrstama. Druga stvar koja se odnosi na financijske aspekte, te rane mjere su nužne za sprječavanje, uočavanje i nadzor prioritetnih štetnih organizama. Poboljšanje, ako se mjere biološke sigurnosti koje se provode na razini poslovnih subjekata povećaju, također u tim slučajevima ti subjekti bi trebali imati pravo na naknadu, zato što ovdje kad se govori o iskorjenjivanju biljaka i e, problema, to naravno podrazumijeva velike troškove za subjekte koji, se, koji djeluju u tim e, djelatnostima. Hvala vam, bio sam malo e, dugačak, ali ovo je bio stvarno vrlo tehnički, tehnička. Hvala gospodine Rosije, sada će riječ imati izvjestitelju u Sjeni, kao prvi gospodin Zavu.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 koji jako e, naravno prouzrokuju veliku štetu. E, ja e, čestitam gospodinu Rosiju na ovom izvješću. radi se o E, potrebi informiranja javnosti o mogućim rizicima od tih štetnih organizama. Međutim, ja se ne slažem sa e, time da bi samo stručnjaci trebali biti informirani o tim hitnim planovima i smatram da bi to bilo previše ograničeno i da treba uzeti u obzir i druge faktore. A kod e, amandmana 19 također se ne slažem, mislim da bi tu bi zemlje članice dobile mogućnost da primjene E, mjere koje bi mogle štetiti okolišu. Smatram da bi tu trebalo uzeti u obzir zaštitu okoliša, a ne samo uzeti u obzir aspekt e, e, ekonomičnosti, odnosno profitabilnosti. prijedlog komisije preporučuje i mjere Dakle, uglavnom sve mjere koje su predložene protiv štetnih organizama se moraju prevoditi na način da svi subjekti primjenjuju dakle načelo dakle bolje spriječiti nego liječiti kako bi se ostvario cilj i očuvanja ljudskog zdravlja, ali i zaštite okoliša. Osim toga, vjerujem da bismo morali uvjetovati financijsku naknadu time što, se, e, što bismo subjekte prisilili da provode te e, mjere. Isto tako, valjalo bi pružiti više informacija o biljaka, članak 67 e, i 73. Još uvijek radim na analizi provedivosti ove studije, dakle da sami subjekti izdaju takozvane putovnice, fitosanitarne putovnice. Nadamo se da to neće dovesti do nepoštenog natjecanja na tržištu. Isto tako smatram da moramo na općeniti način sagledati problem štetnih organizama u Europskoj uniji i moramo povezati svu, svo relevantno zakonodavstvo na razini Europske unije. Hvala. Hvala lijepa. James Nicholson ima riječ. Hvala vam. Najprije želim zahvaliti izvjestitelju na napornom radu u pripremi ovog izvješća i doista se veselim što ćemo zajedno raditi na ovom dosjeu mm, i pronaći kompromise. E, mislim da je jako važno postrožiti kontrole u ovom području, budući da vidimo da e, slabe kontrole su doista dovele do velikih problema, pojavu različitih bolesti, između ostalog i u Ujedinjenom kraljevstvu. I mm, kontrole koje nisu dovoljno stroge bi mogle imati još ozbiljnije posljedice. No isto tako zemlje članice trebaju fleksibilnost da bi mogle biti učinkovite i kako bi mogle na odgovarajući način spriječiti širenje štetnih organizama. I ja se nadam da ćemo ovim radom ostvariti taj cilj. Isto tako slažem se s prijedlogom komisije, dakle, koji se odnosi na prioritetne štetne organizme. Iako je to u načelu vrlo pozitivan korak da se dakle resursi koncentriraju i da se definiraju prioriteti te da će to biti u skladu sa nacionalnim prioritetima, te da će se uzeti u obzir teritorijalne i klimatske razlike i korištenje dobro definiranih e, kriterija za definiranje prioriteta, predloženi kriteriji su e, uključeni u dodatak i Isto tako slažem se s prijedlogom izvjestitelja koji se odnosi na delegirane akte. Te, te na komentare koje se odnose na popis štetnih organizma. Mislim da moramo posvetiti dosta pažnje tom pitanju te uskladiti naše stavove u procesu pregovora. Isto tako mislim <clears throat> da moramo posvetiti pažnju i e, dijelu koji se odnosi na financijsko upravljanje za naknade. Ovaj odbor tek mora započeti, zapravo tek je na početku rada na ovom dosjeu i sljedeći O tome ćemo raspravljati na posljednjoj plenarnoj sjednici prije izbora. I nadam se da ćemo završiti rad na ovom postupku do početka sljedeće godine. I slažem se da moramo više raditi i na obavješćivanju javnosti i da moramo obavještavati javnost o rizicima koje predstavljaju koji proizlaze iz uvoza e, biljaka iz trećih zemalja. Toliko od mene i doista se veselim suradnju s izvjestiteljem. Damit haben wir die Runde. Hvala gospodine Nikolson. Sljedeća riječ ima Krista Klas. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala gospodinu Rosiju na njegovom izvješću. E, konačno govorimo o zdravlju biljaka. Prije par godina smo govorili, e, smo usvojili direktivu o e, zaštitnim sredstvima, o pesticidima. E, naravno radi se o tome da se s jedne strane sačuva zdravlje biljaka, ali i kad nastupi bolest, onda se moramo boriti protiv bolesti. Dakle, moramo tu postići koherenciju između različitih uredbi. S jedne strane borba od štetnih organizama, s druge strane borba protiv onih e, štetnih organizama koji već tu postoje i osobito zbog promjena u e, zbog klimatskih promjena sad imamo pojavu novih štetnih organizama protiv kojih se moramo e, boriti. Moramo imati održivu upotrebu e, sredstava za borbu protiv tih štetnih organizama i zato moramo intenzivirati istraživanje i zato bih predložila da pitamo komisiju koliko smo napredovali sa primjenom odnosno sa tim istraživanjem, odnosno sa razvojem zaštitnih sredstava koja bi omogućila uzgoj biljaka na održiv način. Po, mom, po onome koliko ja znam, e, to ide zapravo presporo i, i nije još ostvaren bitan napredak. E, ako govorimo o integriranoj zaštiti bilja, e, što je i kolega Rossi upravo spomenuo, mislim da je vrijeme pitati kako se tu, kako tu stojimo sa primjenom, e, pred nama je već godina 2014 i kako stojimo sa primjenom e, integrirane direktive o e, zaštitnim sredstvima. Mislim kolega Rossi da bismo trebali e, popis štetnih organizama koje se mora prijavljivati svesti na nužnu mjeru jer kako bismo suzbili preveliku birokratizaciju. E, one, one štetne organizme koji ne predstavljaju opasnost da će se širiti, mislim da ne treba stavljati na takve popise i prijavljivati. E, hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada pila Juzo. Hvala vam gospodine predsjedavajući i hvala i izvjestitelju, slažem se s njegovim stavom. Mislim da je vrlo pozitivno da u jednom propisu okupimo sve, svo zakonodavstvo koje se odnosi, kako bismo imali jedan jedinstveni paket fitosanitarnih mjera. I mislim da na ovaj način možemo i pojednostavniti i uskladiti sve propise. Naš stav o ovom propisu jest možda da je malo previše općeniti, da ostavlja mnogo pitanja otvorenima. Uredba mora uključiti sve osnovne važne aspekte i mislim da e, nije bitno delegirati toliko ovlasti komisije. E, korištenje delegiranih akata je dobro, no mislim da se na taj način ostavlja previše stvari koje bi ipak trebale biti u, u uredbi. Konkretno, dakle, popis karantenskih štetnih organizama, prioritetni štetni organizmi, zatim zaštitne, zaštićene zone. Sve su to elementi koji bi trebali biti uključeni u taj osnovni akt. Zatim prioritetni štetni organizmi, Dakle, oni moraju biti uključeni zato što postoje različite vizije rizika između e, zemalja na sjeveru i na jugu Europe. I zato naš stav je dakle da smatramo da popis prioritetnih štetnih organizama ipak bi trebao biti uključen u uredbu. Predlažemo da se E, isključi postotak, e, dakle od 10%, zato što smatramo da broj prioritetnih štetnih organizama se mora temeljiti na riziku te na važnosti koji ti organizmi imaju u određenim područjima Europske unije. Osim toga, trebalo bi pojasniti E, dakle, te provjere u privatnim vrtovima i to govorim zbog e, problema pravnog sustava u Španjolskoj koji ne dozvoljava da se uključe dakle, privatni vrtovi. Osim toga, mislimo da kad govorimo o zaštićenim zonama i da tekst koji je predložila komisija ne omogućuje prelazak biljaka iz zaštićene zone, iz zaštićenog područja i u tom slučaju mislim da bi trebalo razmisliti o problemima koji bi se tu mogli dogoditi e, u slučaju e, biljaka koji dolaze iz nezaštićenih zona. Zatim uredba isto tako E, ne uključuje dakle, novi statut e, Kanarija, a isto tako i nove francuske teritorije. E, mislim da bi se tim pitanjima trebalo pozabaviti te uključiti naravno i promet, vrlo važan promet biljem između Kanarskih otoka i Europa. Naravno smatram da Kanarski otoci ne bi trebali biti isključeni iz propisa. Što se tiče službenih kontrola, to će zatražiti, to će tražiti e, značajan porast ljudskih resursa, odgovarajućih kvalifikacija i mislim da će tu e, doći i do većeg broja e, analize procjene rizika, e, programa za kontrolu te zaštitnih mjera. Mislim da bi uredba trebala definirati osnovna i opća pravila, a onda da zemlje članice donose odluku o tome kome delegirati te zadatke. I predviđamo tu dakle neke specifične zadatke. Te na kraju, kad govorimo o financijskim aspektima, dakle nova financijska uredba koja se trenutačno raspravlja, govori o financijskim odredbama u području fitosanitarne e, zaštite bilja i moramo vidjeti dakle koje će e, mjere protiv kojih bi, bolesti biti zapravo subjekt e, financiranja. Hvala. Hvala lijepa. želim nešto reći o dvije misli koje je gospođa Klas već spomenula povezivanje naime sa našom zajedničkom poljoprivrednom politikom. Dakle, postoji e, borba protiv štetnih organizama ne samo pomoću pesticida nego i pomoću korisnih organizama. Dakle, radi se o tome da se primjenom nekih metoda kao što su plodored i tako dalje može boriti protiv štetnih organizama. I mislim da bi ovakva uredba trebala e, e, također uzeti u obzir i te metode jer pomoću jer kad se e, na istoj površini uvijek uzgajaju iste kulture i to velik, na velikim površinama ista kultura onda to doprinosi širenju štetnih organizama e, ja se zalažem za e, širenje alternativne poljoprivrede gdje je potrebna upotreba puno manje količine pesticida i sličnih sredstava hvala lijepa a sada bi riječ dao predstavniku komisije, ako je neko ovdje. Izvolite, izvolite gospodine Pole. Merci beaucoup, monsieur le Hvala lijepa, <clears throat> predsjedniče. Prije svega, Želimo se zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni koji su u velikoj mjeri uzeli u obzir prijedloge e, komisije. E, dopustite mi da se ukratko osvrnem na e, različite aspekte koje su ovdje evocirani. Najprije delegirani akti. Ovdje smo naravno u središtu interinstitucionalnih debata između ovlasti parlamenta, vijeća i komisije. E, znamo koje ovlasti daje Lisabonski ugovor i e, ponosob prijedloga e, da se popis štetnih organizama stavi u jedan izvršni akt. Nama se čini da je presloženo, prekomplicirano da ga se da se ova lista uklopi jedan akt jer ona će se vjerojatno stalno revidirati kako se budu javljale e, novi štetni organizmi i e, nove e, bolesti. Druga stvar su financijske naknade. Radi se o važnoj stvari. S obzirom na to da ono što mi radimo se vrti oko tri stupa. Prvi jest brzo obavještavanje od strane proizvođača uz e, to da se dijagnoza da odmah kako bi se odredilo o kojoj se bolesti radi. Drugi stup e, su e, djelatnosti na nacionalnom i regionalnom nivou koje podržava Europska komisija, a treće su financijske naknade koje treba dati nakon što se ustanovi e, da postoji štetni organizam, kako bi vlasnici vrlo brzo reagirali. E, znamo da je došlo do obavješćivanja o tome da postoje neka bolest ili neka štetočina na nekom teritoriju tek e, godinu ili dvije nakon što se ta štetni organizam pojavio. Dakle, tada bi se obavještavale nacionalne vlasti, a nakon tako dugog vremenskog perioda e, vrlo je teško iskorjetniti takav štetni organizam. Prema tome želimo da poljoprivrednici, vlasnici šuma i e, privatnici vrlo brzo reagiraju i obavijeste kada do takvog nečeg dođe. Iz tog razloga bi se izdvojila financijska kompenzacija koja bi išla e, također i za e, recimo e, to da se moraju oboriti stabla kada se vlasnika traže da posjećuje voćnjak kao na primjer što je bio slučaj bolesti koja se javila e, na narančama u Siciliji. Takav jedan voćnjak da će tek pet ili deset godina kasnije. Prema tome treba pomoći vlasniku i treba naravno sve to skupa kontrolirati kako bi se izbjegla zlouporaba. E, nadalje, ono što je važno je informiranje javnosti. Važno je da se javnost informira, naročito kada se radi o uvozu iz trećih zemalja. Na e, aerodromima vidi se jako puno plakata o kojima se govori o zabrani uvoza određenih prehrambenih proizvoda, na primjer mesa, mlijeka i tako dalje. Mi bismo htjeli zapravo zamijeniti taj plakat sa jednim dvostrukim plakatom. S jedne strane e, prehrambenim proizvodima životinskog porijekla, ali isto tako i biljaka. Turisti možda ponekada donesu neku biljku i nesvjesno zapravo na taj način uvezu i štetni organizam koji uzrokuje bolest i koji može izazvati dosta štete. Još jedan važan dio plana jest da mm, pojedinci budu uključeni u različite e, planove žurnog djelovanja. E, I još bih se osvrnuo na invazivne vrste. I one su također važne, međutim znate da kolege iz glavne uprave za okoliš da su predložili e, zakonski propis o invazivnim vrstama koje mogu biti kako biljke tako i životinje i e, to u drugom području, a ne u području zdravlja biljaka. I e, još se govorilo danas o e, pristupu privatnim posjedima kada su biljke ili drveće kontaminirane nekom bolesti. Naravno, ne mogu e, službene vlasti doći na privatni posjed, a da pritom ne obavijeste vlasnike, ne mogu tamo ući i, na primjer, posjeći visoko vrijedno drveće ali ako se ustanovi bolest na privatnom posjedu, u, e, na nekom golf igralištu ili u vrtu ili parku koji pripada e, pojedincima, onda se treba nešto napraviti kako bi se ta e, bolest liječila. U velikom broju slučajeva radit će se o tome da će se biljka morati posjeći, a to zato kako bi se izbjeglo da se štetni organizam, odnosno bolest, proširi drugdje. To se također treba e, jako dobro kontrolirati kako bi se izbjegle e, zloporabe. Želim e, odgovoriti i gospođi Klas u vezi s ovom uredbom. Što se tiče pesticida i fitosanitarnih proizvoda, koji e, mogu biti toksični na ljude, na životinje, kukce i okoliš i koji su iz tog razloga zabranjeni. Za Mm, u nekim slučajevima oni bi se mogli ponovno koristiti za neke e, manjinske vrste ili za slučaj da se radi o žarištu bolesti. Kada se radi o žarištu bolesti ili novoj bolesti, e, ponekad je dobro da se koriste fitosanitarni proizvodi koji inače nisu dopušteni za takvu vrstu E, djelovanjem. Dakle, da se ovlasti korištenje pesticida, iako nije uobičajeno da se ti pesticidi primjenjuju u tom slučaju. E, gospođa Klas je također govorila i uredbi koja je trebala stupiti na snagu 2014. godine. Mi tome pridajemo veliku pažnju i već smo surađivati sa zemljama članicama. Tražili smo da se obuče E, poljoprivrednici da znaju kako se koriste fitosanitarni proizvodi, e, kakve rezidue mogu ostaviti na biljkama, ali i u vodama, kako i podzemnim vodama. Također trebaju se obučiti o tome kako funkcioniraju strojevi kojima se špricaju pesticidi po biljkama kako bi se ograničila kako količina vode, tako i pesticida koja se koristi u tom prilikom. Naša suradnja s državama članicama tu je dobra i dobro smo napredovali. Namjeravamo objaviti izvješće o primjeni tih e, metoda i sredstava u sljedećih nekoliko mjeseci. Što se pak tiče plodoreda i e, svime onome što je vezano za zajedničku poljoprivrednu politiku. Svi stručnjaci, bilo agronomi, bilo stručnjaci za fitosanitarne aspekte, slažu se da je nužno e, da se mm, koristi plondoret kako bi e, zemlja bila bolja i kako bi se smanjile bolesti. Izvjesno je da ako se godinu za godinom ista kultura ko sadi na istoj parceli, onda se e, tlo tu e, e, zamara, prema tome potrebno je više pesticida i automatski na kraju tu može doći više štetočina i e, to može izvati više bolesti. Dakle, svi se slažu da zemlja treba biti na ugaru i zalažu se za plodored. Postoji bolest vezana za kukca, diabrotika, koji se može koristiti umjesto pesticida. Međutim, ne može ga se namestnuti kao redovnu praksu u poljoprivredi. Kolege iz opće opravo za poljoprivredu nisu ga htjeli nametnuti kao obvezu u okviru zajedničke poljoprivredne politike. I jednostavno taj se kukac preporuča. Smatralo se da bi bilo previše komplicirano da ga se pokuša nametnuti. Zahvaljujem se. E, predsjedniče, ovim sam pokušao govoriti vašem izvjestelju i različitim članovima vašeg odbora. Hvala lijepa. Za kraj ću opet dati riječ izvjestitelju. Izvolite gospodine Rossi. Hvala lijepa. Da, ovo je bila vrlo zanimljiva rasprava i ja se želim zahvaliti svim članovima odbora kao izvjestiteljima u Sjeni kao i predstavniku komisije. Što se tiče pesticida, mislim da zaista moramo nešto napraviti jer e, prekomjerno korištenje dovodi do e, otpornosti e, štetnih organizama. Evo vidjeli smo kakva je situacija sa grumima jer danas se više ne može koristiti pesticide e, zbog toga što se pretjerano koristili ranije i zbog otpornosti, već ih treba posjeći. Ono što je rekla kolegica, moramo e, e, bi bilo dobro da se zapravo sustavno bori protiv takvih praksi i protiv nekih aspekata zajedničke poljoprivredne politike. A slažem se s kolegama također da je važno brzo reagirati u nekim situacijama, ali e, ne mora se sve delegirati i komisija može brzo reagirati. E, mislim da se svi zapravo slažemo i da imamo svi zapravo jednu, e, jedan zajednički stav o tome što treba raditi i na koji način treba liječiti e, zaražene biljke. Da, trebamo uvijek brzo reagirati. E, drago mi je također što sam čuo da će se popis e, popis štetnih organizama da je E, da ga treba paziti, e, moramo znati da što ih više popisa stavimo, to će troškovi biti veće. Postoje također informiranje o certifikatima za biljke, a također e, sve informacije vezane za internet kao i informiranje na e, točkama ulaza u Europsku uniju, jer informiranje je samo po sebi već e, svojevrsna prevencija. I, ja e, bih rado vidio kako ćemo se ovaj dosije kasnije razvijeti, ali mislim da se većina nas slaže. Hvala. E, rok je za amandmane 21. studenog. Glasat ćemo 16. i 17. prosinca ovdje na odboru a na e, odboru za poljoprivredu e, u Veljači u ožujku, odnosno travnju, vjerojatno će se glasati na plenarnoj sjednici. Time smo zaključili sa točkom dnevnog reda 14 vraćamo se na točku dnevnog reda 13. Radi se o pristojbama koje se plaćaju Europskoj agenciji za ljekove zbog provedbe aktivnosti u području farmakovigilancije vigilancije medicinskih proizvoda. Riječ dajem Lindy McEwen. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Kolege znaju da je ovo treći puta da se naš odbor bavi e, zakonskim propisima vezano za farmakovigilanciju. Naime, o tome koliko su lijekovi koristimo sigurni, kako se e, prati e, pratite lijekove na razini Europske unije i što treba napraviti ako nešto krene krivo. U prošlosti imali smo nekih e, problema i rupa u sustavu. Postoje naravno slučaj lijeka Mediator. Prema tome, e, slabosti e, se sada pokušavaju nadomjestiti novim sustavom farmakovigilancije o kojem smo se dogovorili prije dve godine. Tada smo se dogovorili i da od sada nadalje rad na farmakovigilanciji će se naplaćivati od e, naknada koje plaćaju farmaceutske tvrtke. Međutim, za sada nemamo sustav prikupljanja takvih naknada, iako smo se o tome dogovorili prošle godine. Hitno je stoga da se takav sustav prikupljanja naknada prikupi i e, ovo je zapravo moje mišljenje je o e, tome. Europska agencija za lijekove koja je u Londonu ima čitav niz novih zadataka koje mora napraviti, ali problemi se javljaju i za zemlje članice. Obično treba uvijek e, neka zemlja, neka agencija krenuti u rad, a to se ne financira. Prema tome, Europska komisija nam danas podastire sustav kojem bi se mogao financirati dodatni posao dodatni zadaci koji smo mi izglasali. Glavno pitanje je visina tih naknada i jednom kada se naknadne odrede na koji način će se prikupljeni novac podijeliti među zemljama članicama i nacionalnim agencijama za lijekove. Prijedlog komisije dijeli e, te naknade na dvije kategorije. S jedne strane paušal, koji će plaćati sve farmaceutske tvrtke Europskoj agenciji za lijekove kao naknadu za dodatni rad na farmakovigilanciji. E, druga, e, drugi dio naknade odnosit će na specifične zadaće s polja farmakovigilancije gdje e, se rad dijeli između države članice i Europske agencije za lijekove. Što se tiče paušala, Europska agencija za lijekove već dobiva neke naknade za e, odobrene proizvode. Međutim, po prvi puta će agencija sada mora raditi i na decentraliziranim proizvodima. Jer farmakovigilancija e, se mora sada pozabaviti i sa decentralizirano odobrenim medicinskim proizvodima, odnosno lijekovima, kao i onima koji su centralno odobreni. Smatra se da e, će ti novi zadaci e, imati troškove od otprilike 38 milijuna eura, 50% bi se moralo financirati iz, tih, pa, iz paušalne naknade. I e, oni bi se trebale, visina naknade bi se dakle trebala određivati iz baze podataka. E, prema tome, na osnovi e, broja e, no, unesenih proizvoda u bazu podataka. To je dakle prijedlog komisije. Osobno meni se čini da nije zgodno povećati naknadu za e, centralno odobrene lijekove. Ja prije svega ne mislim da je najbolje se zasnivati na e, unosu u bazu podataka, jer ponekada e, unos u bazu podataka se je više struk ako je paket lijekova različit, dakle ako je manji i veći, ako unutra ima 10 ili 20 lijekova. Mislim e, da se dažbine koje će plaćati farmaceutske tvrtke da bi se trebale plaćati na osnovu e, aktivnih tvari. A drugi e, stvar koja mi se čini problematičnom s prijedlogom komisije jest da Europska agencija za lijekove mora sada raditi više poslova. E, I čini mi se da je možda komisija pretjerala u svojoj procjeni i htjela bi da komisija to komentira. Vi ste govorili o 90 milijuna eura u komisiji, a iz mog prijedloga čini se da sam ja povećala svotu prema obračunskoj jedinici za svaku tvrtku no ja sam je zapravo smanjila jer će biti manje proizvoda u bazi podataka koji su odobreni i manje odobrenih aktivnih sastojaka. Dakle, ja ne govorim o 19 milijuna, već o 10,5 milijuna, što je otprilike polovina. Radi se o načinu na koji se to izračunava. Ja sam vidjela da neke farmaceutske tvrtke već plaćaju naknadu Europskoj agenciji za lijekove, prema tome ne možemo im to dva puta naplatiti. I ja e, bih e, predložila da se dakle napravi jedna nova centralizirana naknada i molim komisiju da komitira to. E, druga e, stvar su zadaci na osnovu pojedinih specifičnih procedura kada lijek dođe na tržište. Tvrtke, farmaceutske se traže da e, prate kakva je situacija s tim lijekom, da se vide je li on siguran i da periodički objavljuju izvješća o tome. To može biti vezano uz dodatne troškove i mislim da ako dođe do nekih problema Europska medicinska agencija mora e, moći reagirati komisija dakle traži da se tu također uvedu neke naknade Možda će vam farmaceutske tvrtke doći i reći zašto mi moramo plaćati dodatne naknade teret e, koji je na tim farmaceutskim tvrtkama je se smanjio zahvaljujući novim propisima. Nekada su izvješća o sigurnosti morale biti prosuđene svakoj zemlji. Sada se samo šalje jedan Europskoj agenciji za lijekove. Prema tome, tu im se posao smanjio. E, što se tiče periodičkih izvješća i procjena. Mislim da komisija tu ispravno postupa jer e, kaže da se sve treba podijeliti između država članica i Europske agencije za lijekove. To čak i zemlje članice prihvaćaju. Međutim, e, postoji ipak problemi, na primjer u slučaju medijatora E, gdje su e, se, sve upucilo na kraju agenciji za lijekove. Komisija predlaže svotu od 68 milijuna eura koju je procijenila. Ali ako dođe do problema s lijekom, možda različite aktivne tvari imaju taj, e, taj isti sastojak. Možda na desetak lijekova ima isti aktivni sastojak. Prema tome, e, tu se traži da 70% e, e, stroškova snosi Europska agencija za lijekova, 23% države članice. Razgovarajući s različitim ljudima iz vijeća, države članice rade većinu posla tu, a ne Europske agencije za lijekove. Prema tome veliki problem u vijeću i jest taj gdje države članice kažu ali mi obavljamo najveći dio posla zašto bi Europska agencija za lijekove dobila većinu novca. Htjela bih dakle da nam komisija kaže što o tome misli ta neuravnotežena podjela između agencije za lijekove i za vijeće. Obično se imenuje izvjestitelje iz države članice, a traži se da na istom pitanju i e, izvješću radi rade i su izvjestitelji, a to košta puno novaca i zato je potrebno puno vremena. Drugi pak problem jeste da komisija predlaže paušal od 68 milijuna eura a ja predlažem da ne bismo trebali imati paušalnu naknadu u ovim slučajevima, već da trebamo imati jedan pristup koji će e, biti E, više zasnovan na količini posla koji se treba obaviti. Osim toga, ne radi se uvijek u istom broju aktivnih sastojaka. A, to bismo mogli e, povezati i sa onim što kaže revizorski sud, pa i ovdje molim da komisija to prokomentira. Komisija također predlaže da neke kategorije, e, za neke kategorije lijekova e, se uopće ne plaća naknada u smislu farmakovigilancije. Proste malo sam se izgubila. E, da, da, e, riječ je falila radi se o homeopatskim lijekovima. Dakle, da se registrirane biljni i homeopatski lijekovi ne e, paušalu. Ako se radi o registriranoj homeopatskim lijekovima ili biljnim lijekovima, onda neće morati plaćati naknade za farmakovigilanciju kao što neće trebati pratiti, plaćati e, to niti dakle mikrotvrtke. Ali ako se radi o, e, ako se radi o homeopatskim i lijekovima i biljnim lijekovima koji su ovlašteni na centralnom nivou, onda će oni plaćati naknadu koja će međutim biti smanjena. Što se pak tiče generičkih lijekova, komisija predlaže 20% manju naknadu. Ja sam razgovarala s Europskom agencijom za lijekove i predložila sam da se izmjene paušalna naknada jer više neće trebati plaćati prema paketu već prema aktivnom sastojku. To je dakle dobro za tvrtke. Ali EMA mi je rekla, dakle Europska agencija za lijekove, da su od 2009. godine ipak morali ispitivati sigurnost generičkih lijekova. Ne znači ako se radi o generičkom lijeku da e, je uvijek i u svakom trenutku e, sasvim siguran i da tu ne može doći do problema. Onda mi se e, kaže isto tako da postoji razlika između generičkih lijekova koji su jako uvriježeni i e, jako se dobro i puno koriste, a druge nisu. Meni se zapravo ta razlika zapravo nije sasvim jasna i htjela bih da se to pojasni jer moramo pojasniti broj naknada. Dakle, e, zaključno mogu reći da se vrlo brzo moramo složiti oko toga jer e, Europska agencija za lijekove puno radi, to se ne financira, e, to smo trebali već ranije napraviti. komisija se opredlo, sve se ovo dogovorilo prije dvije godine, komisija nam sada traži da se ovaj prijedlog vrlo brzo e, ne, izglasa. Postoji dakle i jedan dio decentraliziranih e, odobrenja za koje Europska agencija za lijekove ne bi trebala dobiti naknadu. To sam ja čula prošli tjedan, ne znam je li to točno. Molim predstavnika komisije da mi to kaže. Ja osobno mislim da e, je potrebno da se ta e, da naknada bude zapravo dvostruka i da e, novac naknade ide kao Europskoj agenciji za lijekove, tako i državama članicama jer su je radi jednih i drugih važan. Sljedeće godine ili pak 2015. Eh, godine komisija namjerava uvesti još jednu generaciju naknada za farmakovigilanciju i evropsku agenciju za lijekove. Dakle, sada, koliko sam shvatila, sada moramo naći neko brzo, kratkotrajno rješenje, a onda za dvije godine se može krenuti u to da se s tubokom promijeni sistem. Znam da su neke kolege prilično nezadovoljne kratkim rokovima. Ja sam to, e, ja sam već amandmane odgodila sa sutra na petak ali ako želimo ostaviti vremena za vrijeme ovog saziva mandata i vremena za trijaloge, e, sada smo e, već e, ovo predvijeli na plenarnu sjednicu za travanj, prema tome nemamo vremena za odlaganje. Hvala lijepa Linda, želim nekoga pozdraviti jednog od mojih prethodnika, Kena Collinsa, koji je ostavio E, svoj pečat, dao svoj pečat radu ovoga odbora. E, e, želim vam izraziti srdačnu dobrodošlicu ovdje na našem odboru danas. A sada ćemo riječ dati izvjestiteljima u sjeni kao prvo Pilar Ajuzo. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala i gospođi Mekavan na i izvješću i na odličnoj suradnji koja doista vrlo dobro funkcionira i sa izvjestiteljima iz Sjene. Ja se slažem gotovo sa svime što je rekla gospođa izvjestiteljica i slažem se da izvjestitelji i izvjestitelji iz Sjene smatraju dakle da agencija bude to jest izvjestitelji koji rade na ovim procjenama da budu nagrađeni naravno za svoj rad Isto tako slažem se u prijedlogu da naknada ovisi o broju djelatnih tvari, a ne o veličini pakiranja, te činjenici da se da rok od 60 dana Europskoj agenciji za lijekove za dati odgovor izvjestiteljima. To je također jako dobar prijedlog. Osim toga slažem se e, s onim što je rečeno o generičkim e, lijekovima, oni ne trebaju biti izuzeti i zapravo daju posla agenciji zato što agencija radi izvješća o tome tako da moraju također sudjelovati u tim procesima. Što se tiče povećanja godišnje naknade kojeg predlaže izvjestiteljica, meni se to čini malo pretjerano i to sam rekla i na nedavnom sastanku. Ja bih voljela da komisija pojasni kriterije koje oni slijede kako bi izračunali godišnju paušalnu naknadu i to posebice uzeti uzimajući u obzir da će komisija donijeti e, promjene ovih propisa. I na kraju mislim da je važno da se ne, ne udvostručuju te naknade, te da pojedini zadaci ostaju ekskluzivna ovlast Europske agencije za lijekove, te da se definiraju ovlasti zemalja članica. Mislim da je to jako važno, posebice kad govorimo o financiranju Nadam se da ćemo čuti pojašnjenja koja je i sama izvjestiteljica zatražila od komisije, jer mislim da će to biti vrlo interesante. U ime liberala gospođa Antonija Parvanova. Hvala gospodine predsjedniče. Također želim e, čestitati izvjestiteljici. Mi svi imamo e, veliko povjerenje u njezin način rada i suradnje sa izvjestiteljima u Sjeni. Mi smo s, s njom do sada jako dobro surađivali na svim dosadašnjim dosijejima. Nadam se da usprkos činjenici da je došlo do e, odlaganja od strane komisije u vezi sa ovim dosijejom da ćemo uspjeti dovršiti taj posao do kraja ovog ovog saziva parlamenta. To će značiti izvjesnu dozu pritiska, ali nadam se da ćemo svejedno biti e, na vrijeme gotovi s poslom. Htjela bih spomenuti e, da bi naš glavni cilj s ovim disijevom trebao biti transparentnost i jednostavnost postoje razlike u mišljenjima što se tiče toga da li bi agencija za lijekove trebala e, imati različite naknade e, odnosno da li postoji sukob interesa međutim e, nije pogrešno i tu nema konflikta interesa ako se plaćaju usluge i naravno da bi agencija za lijekove trebala biti normalno plaćena za posao koji radi što se tiče plaćanja po principu aktivnih e, tvari, e, slažem se sa izvjestiteljicom, mislim također kao i ona da bi bilo e, teško kad bi se to, kad bi se plaćanje izračunavalo na temelju broja unešenih proizvoda. Što se tiče godišnjog paušalne naknade, E, mislim da bismo općenito rečeno mogli e, nastaviti sa radom kako bismo razjasnili te teme i ja bih tra zamolila komisiju da nam da neke e, procjene o tome e, što bi značilo kad bi e, dva, ta dva različita pristupa što bi značio jedan a što drugi. E, veselim se budućoj suradnji sa gospođom McEwan. Hvala lijepa. Kao sljedeći sljedeća ima riječ Jana Kud, gospođa Jana Kudakis. Ja bih htjela čestitati Lindi na njezinom dosadašnjem radom. Čini se da je ova tema, tema koja ti se uvijek vraća. Vrlo sam zabrinuta zbog zbog toga što se od nas tražilo da vrlo brzo eh, produciramo izvješće, a kad smo se počeli njime baviti ustanovili smo da će to biti teško izvješće jer čini se da ima različitih mišljenja i, pogleda e, znam da nam je ovaj, e, ovo izvješće vrlo potrebno ali s druge strane vrijeme, količina vremena i novca koje trošimo u, u ove svrhe nisam sigurna da je ovo izvješće jedno izvješće koje treba brzo proizvesti. Postoje ima nekih e, stvari koje mene brinu, na primjer što se tiče E, mislim viza mislim da bi tu trebalo e, biti razmjeran kako ne bi e, kako se ne bi dvostruko naplaćivale naknade E, podupirem Lindin prijedlog da se naplaćivanje e, izračunava na temelju aktivnih tvari i također da se oslobode homeopatski lijekovi i biljni lijekovi. E, mislim da ćemo morati ja uzdam se da će uz našu podršku izvjestiteljica e, na kraju e, napisati vrlo dobro izvješće. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Ću vrlo kratka. Mislim da su mnogi aspekti tog izvješća aspekti za koje je potrebno objašnjenje, a naša izvjestiteljica je već to objašnjenje od komisije. Htjela bih čestitati Lindi na već određenom poslu po, e, na ovu temu. Ono što je još pred nama nije lak posao. Među stvarima koje će se trebati uzeti u obzir, ej, i mislim e, da e, gospođa McEvan zapravo jako poboljšala prijedlog komisije, ali kao što je i sama rekla, mnoge aspekte e, komisija još treba pojasniti. U protivnom mi kao izvjestitelji u sjeni nećemo zapravo u potpunosti shvatiti prijedlog komisije. Htjeli bismo izbjeći dvostruko naplaćivanje a što se pak tiče mikrotvrtkih i malih poduzeća, postoji e, ipak e, i argumenti kako bi im se ostavilo više vremena za plaćanje naknada, naročito u zemljama koje već neko vrijeme imaju velike financijske poteškoće mi ne bismo htjeli tvrtkama stvoriti još veće probleme. Mislim da e, mikro i mala poduzeća koje pred sobom imaju kratke rokove za plaćanje u ovom času, jednostavno neće moći e, uopće opstati na tržištu, odnosno pustiti na tržište te lijekove i uopće stvoriti te lijekove. Sada ću e, stati, nadam se da će naš rad dati rezultate. Istina je do duše da su nam rokovi kratki. Zanima me isto tako na koji način će se ovaj prijedlog uklopiti u jedan širi prijedlog a koji će komisija također predložiti, ali ne za vrijeme ovog saziva parlamenta. To je malo paradoksalno jer mi ovdje radimo jedan posao koji će se prekinuti, a zapravo ne znamo što će uslijediti i ne znamo kako će se to uklopiti u jednu širu sliku. Sada riječ ima kolegica Dagmar Rodberend. Ovi čudni zvukovi su nam za sada nejasni. Molim kolegu do mene da isključi mikrofon. Imamo očito tehničke probleme koji nikome nisu jasni za sada. tehničari su krenuli već. Evo, sad je bolje. E, očito netko ne želi da sjedim do Kena, to je zapravo pravi razlog za ove probleme. Kolege, ovo je e, težak prijedlog i zakašnjeli prijedlog. Mogli smo ovaj prijedlog dobiti puno ranije od komisije. E, prvi prijedlog je e, sadržavao e, nevjerojatne ideje, zapravo skandalozne ideje, ali u to sad ne želim ulaziti. U svakom slučaju sad imamo pred sobom prijedlog uz dužno poštovanje. E, moram reći da je preuranjen. dio toga je za mene nerazumljiv. E, a niti cijela ta ideja za mene uopće nije koherentna. Ja se nadam da će Linda McHaven e, uz sve e, amandmane uspjeti od toga napraviti nešto bolje. Najprije kad govorimo o farmakovigilanciji, govorimo o potencijalnim opasnostima za javno zdravlje, govorimo o signalima E, za to da farmaceutski proizvodi e, nisu sigurni. Ako govorimo o proizvodima kao što su biljni e, lijekovi, vrlo je jasno da je vjerojatnost tih pojava možda ne baš nula, ali gotovo nula. Dakle, to moramo također uzeti u obzir u svakom dijelu e, našeg zakonodavstva, a to u ovom prijedlogu nije učinjeno. Kad govorimo o e, aspektu javnog zdravlja, e, pitam se zašto u ovom prijedlogu nigdje nije spomenut taj aspekt. Vi tu javne, javnu upravu potpuno oslobađate svake odgovornosti. Ja smatram da to nije u redu. E, također i zato što mi tu uključujemo i nacionalne e, postupke odobravanja ljekova. E, mi znamo da E, da postupci e, odobravanja lijekova nisu samo centralizirani nego se veliki dio toga odvija na nacionalnoj e, razini a oni se mogu oni mogu biti u redu ali može se dogoditi da i nisu u redu također to, to smanjenje naknada za generičke lijekove po mome mišljenju nije opravdano, opravdano. E, stariji, što je proizvod starije, stariji, to je vjerojatnije da je to generički lijek, jer mu je patent istekao, dakle, e, ne treba puno mašte da bi se vidjelo da su generički lijekove koji su apsolutna kopija e, originalnog lijeka mogu imati iste nuspojave, odnosno iste mogu izazvati iste e, neželjene efekte. Ja ne vidim razlog da se tu smanjuju naknade. Što se tiče drugih redakcija, e, e, redukcija, predvidjeli ste redukcije za male i srednje, mala i srednja poduzeća, ali vaša definicija malog iz srednjeg poduzeća je vrlo čudna definicija. Dakle, ako želite govoriti o malim i srednjim poduzećima, onda trebate e, govoriti o, e, objasniti da li govorite o zaista malim tvrtkama ili o malim količinama proizvedenog lijeka. A kad govorimo o različitim e, dijelovima financiranja sustava, ja vjerujem da je godišnja naknada dobar način, ali godišnja paušalna naknada je samo onda dobra ideja ako postoji dobra definicija eh, obračunske jedinice. To je Linda sada promijenila, vi to niste učinili. Dakle, vi niste uzeli u obzir e, to da e, se može doći do milijunskih iznosa ako se obračunava e, na temelju broja proizvoda koji su uneseni u datu podataka, bazu podataka. Dakle, moramo visine naknada prilagoditi i moramo imati jasne načine E, do koje, na koje, e, po, kojim metodama izračunamo redukcije e, tih naknada. Po meni je vrlo važan dio pitanje ko radi posao. Jučer smo raspravljali, neki od vas nisu mogli biti nazočni jer je tu bio Guido Razi, ali jedan od predstavnika E, u upravnom odboru je rekao da upravni odbor želi također sudjelovati u e, zakonodavnom postupku. Ja sam e, htjela biti vrlo jasna i rekla sam da upravni odbor EME ne može biti dio zakonodavnog procesa i gledajući promjene i dopune e, ovog zakonodavstva ja se slažem da su delegirani akti dobar način e, prilagođavanja zakonodavstva ja znam da neke zemlje članice to ne žele ali ako to želite činiti putem delegiranih akata, onda to možete činiti samo u, e, uz slaganje parlamenta. A kako smo u prošlosti dovoljno često e, e, nismo uspjeli taj posao obaviti pomoću delegiranih akata, onda moramo biti oprezni u vezi s tom metodom i u budućnosti. Što se tiče E, ove naknade od 168 tisuća e, eura za e, naknade za arbitražni postupak ja vjerujem da moramo učiniti nekoliko stvari. Kao prvo, da postoje arbitražni postupci koji su neophodni, ali postoje oni koji nisu neophodni i gdje bi gdje zapravo nacionalne vlasti se jednostavno žele osloboditi svoje odgovornosti i zato moramo e, razlikovati e, postupke na nacionalnoj i e, razini i centralizirane postupke. A osim toga uvijek postoji i postupak e, međusobnog priznavanja odobrenja. Da li oni također trebaju sudjelovati u troškovima? Da, jer radi se o, to je pitanje javnog e, zdravstva. Međutim, ja ipak vjerujem da svaka e, svaki, svaka nacionalna agencija koja želi E, da, da želi e, surađivati sa EMOM bi trebala imati izvjestitelja, odnosno ko izvjestitelja. Sve dok E, zemlje članice sudjeluju u tome i mogu biti izvjestitelji i mogu dobiti novce za taj posao, onda se slažem da to možemo e, tako organizirati, ali želim znati za što oni dobivaju novac i želim znati koliko sati su radili na čemu. Dakle, moraju, mora postojati jasan, detaljan izvještaj o izvršenom poslu. E, znam da e, nacionalne agencije kažu da to niti e, EMA ne radi, ali to ne igra ulogu dok nacionalne agencije žele sudjelovati u tom radu onda moraju jednostavno odrađivati svoj, dio posla. Linde... E, govorila o tome kako bi se novci podijelili između EME e i nacionalnih agencija. Dakle, može se dogoditi da postoje e, arbitražni postupci koji, zapravo uključuju tisuću ili dvije tisuće različitih proizvoda. Mislim da moramo biti jako oprezni kako bismo ovo na dobar način uredili. Zbog mjera štednje u nekim zemljama članicama nacionalne agencije dobivaju sve manje i manje novaca. E, to je praksa koja je jednostavno prihvaćena i sad te na nacionalnoj razini agencije postaju zapravo e, pohlepne i traže više novaca što ne znači da mi to trebamo i dopustiti, odnosno odobriti. Dakle, moramo definirati koliki, kolika je naknada za taj arbitražni postupak, koliki dio toga plaćaju različite kompanije koliki dio plaćaju nacionalne agencije, izvjestitelji i koje izvjestitelji. A što se tiče paušalne naknade, Linda ima pravo da moramo točno znati što je time pokriveno. Ja vjerujem da moramo jasno reći da EMA koja mora istraživati literaturu tako da to različite kompanije više ne moraju raditi, tako da ćemo tom paušalnom naknadom pokriti tisuće i tisuće kompanija koje vjerojatno nikad ne bi, ne bi e, kreirale taj signal, taj okidač, tako da je u redu da plate, da sudjeluju u financiranju toga. Ja sam već rekla izvjestiteljici da bismo e, za, kao rok za amandmane trebali uzeti petak na večer. E, po mom mišljenju to nam daje malo više e, vremena za, za taj obavljanje tog posla na dovršavanju amandmana, mislim da bi to bilo prehvatljivo. Hvala lijepa, sada bih teš dao predstavniku komisije. Ko želi prvi, gospodine Ris? Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala izvjestiteljici te ostalim izvjestiteljima u sjeni na njihovim komentarima. Većina prijedloga Dakle, mi iz komisije zapravo ne vidimo nikakve probleme sa vašim prijedlozima, no htio bih sa odborom podijeliti nekoliko komentara koji se tiču na amandmane 3, 9, 13 i 19, postaviti vam nekoliko pitanja. Što se tiče e, smanjenja za generičke lijekove, to su amandmane 3 i 9, u našem prijedlogu mi smatramo da smanjenje naknada za generičke lijekove e, stvara velike nedosljednosti. Predložili smo smanjenje od 20% za generičke lijekove, za odobrene e, lijekove, te e, za odobrene homeopatske i biljne lijekove. Postavljeno je pitanje u odnosu kako kako se odlučuje dakle e, koji će generički lijekovi biti izuzeti, a koji ne. Ovo ovaj je prijedlog u skladu sa uredbom o farmakovigilanciji te e, u propisu koji se odnosi na e, obavezu da se podnose periodička izvješća o neškodljivosti proizvoda kako bi se utvrdio sigurnosni profil lijeka. Dakle, generički lijekovi su podvrgnuti centraliziranim procedurama u sklopu kojih dolaze do odobrenja za stavljanje na tržišta. Trenutačno uživaju smanjenje od 75% Iz toga bilo bi nedosljedno s našeg stajališta ako dakle ti lijekovi ne bi bili ne bi imali pravo na nikakvo smanjenje. No, naravno, ta će smanjenja biti e, temeljena na E, dobro utvrđenom sigurnosnom e, profilu proizvoda. Još bih tu htio naglasiti, ovdje ne govorimo o smanjenju postupaka za procedure, već o smanjenju e, paušalne naknade. Što se tiče amandmana 13, to je naknade za arbitražne postupke, Dakle, dakle, tvrdi se da bi su izvjestitelji trebali biti, da bi im se trebalo isplatiti honorari mi, na, mi bismo radije definirali e, iznose, a ne postotke. I to se temelji na e, prosječnom trošku e, Agencije za lijekove, te troškovima zemalja članica, zato što želimo da naš prijedlog bude utemeljen na pristupu koji se temelji na analizi troškova. Postoji još jedan općeniti problem, dakle da uopće prikupimo sve te podatke iz EME i iz zemalja članica u cilju definiranja finalnog prijedloga. Zato što, eto, imamo problema u prikupljanju podataka. Što se tiče porasta, a, dakle godišnje naknade sa 60 na 86 eura, uzet ćemo u obzir amandman no istovremeno e, definicija obračunske jedinice te veća, veći iznos godišnje naknade, htjeli bismo naglasiti da postoji čitav niz varijabli koje moraju biti uzete u obzir. Na primjer, broj obračunskih jedinica neće biti stabilan i iz tog razloga komisija bi trebala imati e, fleksibilnost da prilagodi ukoliko bude potrebno i zato su nam potrebni i delegirani akti. Jedan primjer, kada smo počeli s izračunom broja proizvoda u našem prijedlogu, govorili smo oko pol milijuna proizvoda Nakon razgovora s izvjestiteljima e, došli smo do oko broja od 130 tisuća, dakle smanjeno gotovo trostruko broj obračunskih jedinica. A troškovi promjene područja su smanjeni sa 90 na 10 milijuna. Sa 90 milijuna na 10 milijuna. Što se tiče vremenskih rokova za isplate honorara izvjestiteljima, amandaman 12, to je dakle 60 dana od primitka izvješća, u našem, po našem mišljenju e, to nije potrebno definirati u uredbu. U uredbi isplata honorara između zemalja članica, to je regulirano dakle, ugovorima između zemalja članica i Agencije za lijekove. Naprimjer, postoji sporazum o suradnji između EME i zemalja članica i na taj način e, bismo to olakšali te pojednostavnili i učinili fleksibilnijim. Još nekoliko e, odgovora na vaša pitanja. Što se tiče podjele e, zadataka, Europska agencija za, leki, za lijekove e, puno je jasno njezino funkcioniranje nakon godinu dana i puno jasnije, dakle, puno su jasnije definirani zadaci i njihovi troškovi. Na primjer, EMA sada dakle, ima skrogo definirano na koji način funkcionira prak, to su odbori za procjenu rizika u području far farmakovigilancije te čitav niz njihovih aktivnosti i to je naravno opet nešto što bi trebalo promatrati u svjetlu ovog prijedloga kako bismo to što preciznije definirali. U raspravi s to jest Svjećem se trenutačno vodi ista rasprava, zemlje članice rade na tome da prikupe dodatne podatke i nadam se da ćemo u sljedećih nekoliko tjedana uspjeti definirati jedan uravnotežen način e, raspodjele ovlasti između EME i nacionalnih agencija. slažemo se s prijedlogom da bi e, dakle, homeopatski biljni lijekovi trebali biti izuzeti dakle, iz područja primjene ove e, uredbe. Što se tiče situacije u vijeću, naravno istina je da u vijeću postoji radna skupina stručnjaka E, koji su gurali ideju paušalne naknade kao točan pristup, no u trenutačnom, sada u ovom trenutku vratili smo se na ovaj pristup i zemlje članice su se složile da dakle ovaj kombinirani pristup e, dakle paušalna naknada plus pristup temeljen na usluzi da bi ipak možda mogu bolje funkcionirati. Isto tako je zapravo istina je da je ovo dobar trenutak i za EMU i za nacionalne agencije te za nas kao komisiju da pripremimo uredbu o naknadama koja mm, će slijediti pristup koji se temelji na troškovima. Jer vidimo iz našeg prijedloga i našeg rada te trenutačnih razvoja u vijeću, a i u parlamentu, da je to vrlo komplicirano. a komplicirano je zbog mm, načina na koje različite nacionalne agencije vide te troškove, zatim strukture institucija su različite, a i stavovi zemalja članica. I na kraju drago nam je da možemo nastaviti sa, sa suradnjom i naravno poručit ćemo sve moguće informacije koje imamo kako bismo došli do finalnog e, dogovora. Hvala lijepa. Za kraj riječ ponovo ima izvjestiteljica Linda McKeven. Izvoli Linda. Hvala. Da, vijeće je zapravo imao možda glupu ideju da se odregne tog e, paušalne naknade. Morali bismo posjetiti vijeće da je postala jedna crvena linija, da će naknade biti veće, ali oni su inzistirali na e, tim stvarima, ali zemlje članice ako žele sudjelovati u svojemu tome ne mogu e, se sasvim izuzeti iz svega. Što se tiče poboljšanja naknada za tvrtke, ne, situacija je upravo suprotna, baš kao što je sada pokazala komisija. Ako mi promijenimo definiciju obračunske jedinice, dakle da neće više biti o samom e, pakiranju lijeka već prema aktivnim e, tvarima. Ne znam točnu situaciju, ali bi se iznos e, prepolovio. Tvrtke bi plaćale dakle manje. E, neće se više e, plaćati, e, ako se ne varam, 86, već 60 eura za svaku obračunsku jedinicu, što jest manje, a Europska agencija za lijekove smatra da može neke E, e, zadatke vezane za farmakovigilanciju raditi i iz sredstava sadašnjeg proračuna. Dakle, to bi i se izuzelo iz troškova novih e, zakonskih propisa, dakle te nove nove uredbe. Dakle, mi ćemo sa 19 pasti na nekih 10,5 milijuna eura. Prema tome gotovo smo prepolovili svotu. A e, vijeće bi sada trebalo razumno postupiti, dakle. Tvrtke također sada imaju manje zadataka koje moraju obaviti. Moram reći kolegama kao izvjestiteljima u Sjeni, sutra poslje podne organizirala sam sastanak svih dionika u 15.30, pa pozivam kolege da na taj sastanak dođu jer mogu uvijek tamo uzeti riječ. Što se tiče paušalnih paušalne naknade, E, tvrtke ako budu plaćale prema e, pakiranju plaćale bi dvostruko više nego li ako se uvede e, ovaj sustav sa aktivnim tvarima. Ali nitko ne može dva puta plaćati naknadu za iste stvari, moramo se pozabiti pitanjem genetičkih lijekova. Što se tiče prijedloga Dagmar Rodberen, a to je E, da bi e, se e, prebacile tvrtke prebacile on, količinu rada koju imaju na Europsku agenciju za lijekove. Da, to jest izvor zabrinutosti. Međutim, moram uzeti u obzir i slučaj medijator. Ne želimo također dati E, negativne poticaje, odnosno da države članice se ne obrate Europskoj agenciji za lijekove za arbitražu. Pogledajte što je bilo sa s medijatorom. Svi su o tome govorili, ništa se nije dogodilo jer nije postojao formalni postupak gdje bi se taj e, problem mogao obraditi. Svi su jednostavno rekli pa da, to nije moj problem. Na kraju su samo Francuzi ostavili taj lijek na svom tržištu i onda je ispalo kao to je slučio francuski problem. Ne mislim da je to prava, pravi postupak. Ako problem postoji, dijelimo informaciju i moramo zajedno se pozabaviti tim problemom. Ja sam razgovarala s ljudima iz Europske agencije za lijekove i pitanja, eh, o pitanjima farmakovigilancije. Oni kažu da sada zemlje članice ne snose naknade kada se radi arbitraže, EMA već radi eh, besplatno. Međutim, eh, ako države nisu svoje izvjestiteljice, imaju tako puno podataka, što ćemo onda? Jer podatke moramo imati. Ne želim dakle mm, neku vrstu e, odvraćanja od toga da se obrate agenciji za lijekove. Moramo stoga imati e, sustav gdje će postojati podjela rada koji će biti fleksibilan i logičan velik broj stručnjaka i liječnika ovdje jednostavno kažu da radi se o jednom postupku koji moram napraviti, to je zadatak, e, treba mi toliko ljudi da na tome radim i onda oni stave neku cijenu na to. Zašto se ne bismo na to gledali kao na drugu vrstu rada? pa Europska agencija za lijekove puno toga daje drugima da rade za nju. Na primjer, kada se radi o mm, prikazima određenih lijekova. Prema tome, ne vidim zašto se naknada ne bi izračunala na osnovu količine posla i onda kada za to dođe vrijeme da se to i plati. Komisija sada e, kaže da 50% e, e, naknade treba ići državama članicama, 50% agenciji za lijekove. Ali ja ne mislim da je to tako. Mislim da treba platiti one koji posao i rade. Slažem se s gospođom Jana Kudakis, to su i meni rekli, komisija mi rekla, da, to je vrlo jednostavan dosje Europska agencija za lijekove s tim slaže, svi će složiti, ali na kraju kada sam ja taj e, preuzela, nitko, baš nitko se nije stragao od Europske agencije za lijekove, država članica i komisije. Frustrirajuće je vidjeti da smo dvije godine čekali prijedlog i sada ga moramo u potpunosti preraditi kako bi svima odgovaralo. Nadam se da ćemo to moći napraviti i da će svi postupiti razumno i da ćemo to napraviti u roku, jer kao što je rekla gospođa Rod Berend, radi se o izuzetno važnoj stvari za javno zdravstvo. Nema smisla donijeti propise ako se taj posao ne može financirati. Hvala lijepa Linda na osobite na, na želje zastupnika ćemo staviti rok za ulaganje amandmana na 8.11. u 18 sati. 27. 28. E, ćemo razgovarati o tome ovdje o amandmanima u, na odboru, a glasat ćemo 17. 12. E, na plenarnoj e, sjednici vjerojatno u travnju. Dakle, imamo vrlo e, mnogo posla za kratko vrijeme. Time smo došli do kraja rasprave o ovoj točki dnevnog reda. Ostala nam je još točka dnevnog reda 15, zdravlje životinja. Tu će E, umjesto Kartike Tamare Liotard e, riječ sada uzeti Ama Suza. Hvala e, predsjedniče. Gospođa Liotar se ispričava što danas nije mogla biti prisutna. Ja neću ulaziti u detalje i samo ću se e, e osvrnuti na neke općenite e, stvari iz ovog izvješća. Prva stvar koja se može primijetiti je veliki broj članaka. E, izvjestiteljica je svjesna toga da bi se ovim ovom direktivom trebalo poboljšati postojeće E, zakonodavstvo. Također je svjesna da se ovime konsolidira preko 40 postojećih direktiva i uredbi koji se tiču životinskog zdravlja, ali njoj je teško shvatiti da ova, ovaj prijedlog koji sadrži 262 članka e, a, a e, od kojih veliki dio e, njih e, za povlači delegirane akte e, da se tu zahtjeva jedno pojednostavljivanje i skraćuje vrijeme Zapravo se tu radi o vrlo velikom i opsežnom poslu. Za vrijeme sastavljanja ovog izvješća ona je se dva e, osnovna načela kao smjernica. Kao prvo, e, spriječiti je bolje nego liječiti. E, dakle, treba staviti naglasak na prevenciju a kao drugo jedno, jedinstveno zdravlje, pristup da je zdravlje jedno jedinstveno a to znači jedan integrirani pristup zdravlju koji se fokusira na interakciju između životinja, ljudi i okoliša ono što e, izvjestiteljica nije mogla jasno vidjeti e, u prijedlogu komisije je veza između dobrobiti životinja i zdravlja životinja. Postoji cijeli niz studija koje pokazuju da postoji jasna veza između zdravlja životinja i e, dobrobiti životinja. Također i jasna veza između životinskih bolesti i načina uzgoja i transportiranja životinja. E, po mišljenju izvjestiteljice odnos između dobrobiti životinja i zdravlja životinja je vrlo važan i mora se jasno odražavati u člancima ove uredbe. Zato je ona e, sastavila nekoliko amandmana u tom smislu. Međutim, ona bi željela naglasiti da je svjesna e, da dok je komisija radila na ovom prijedlogu da ona ne želi E, prejudicirati eventualne rezultate e, prijedloga komisije E, intenzivni e, sistem e, intenzivnog udgoja uvelike ograničava prirodno kretanje životinja to stvara stres i zbog velike blizine životinja u, u objektima u kojima se drže povećava potrebu za upotrebom antibiotika to znači idealne uvjete za razvoj patogena a to se mora spriječiti kako bi se e, e, u interesu zdravlja životinja i e, javnosti bolesti koje prijete zdravlju životinja mogu prijeći i na ljude i time ugrožavaju javno zdravstvo odnosno zdravlje, zdravlje svih nas postoji rizik od izbijanja takvih bolesti i tu su nam potrebne mjere za kontrolu E, to znači da komisija tu ima centralnu ulogu koordinatora. Izvjetiteljica vjeruje da bolja e, suradnja i koordinacija je neophodna na ovom polju, ali ona ne misli da e, bi bilo dobro skinuti odgovornost sa zemalja članica i da je potrebna tu demokratska odgovornost. U popis vrsta u članku 5, potom popis u članku 7 i popis e, e, mjera za sprečavanje e, bolesti u članku 8 čine jezgru osnovnu bit ovog prijedloga. Ona vjeruje da taj bitni dio ove uredbe treba biti E, e, podvrgnut demokratskom e, demokratskoj kontroli od strane vijeća i parlamenta i konačno još samo riječ o kloniranju kao što ste vidjeli izvjestiteljica je uključila definiciju kloniranih životinja u ovo izvješće klonirane životinje su sklone bolestima koje mogu biti prenosi i na ljude, da, dakle to znači ozbiljne rizike za zdravlje i e, izvjestiteljica misli da je primjereno uključiti definiciju, tu definiciju u ovaj, ovo izvješće. I očekuje od komisije da e, pod, podaste prijedlog koji se odnosi na kloniranje i to vrlo skoro. Europski parlament e, je u mnogo prilika do sad već iznio svoje stajalište da bi kloniranje životinja za ljudsku ishranu trebalo biti zabranjeno. Hvala lijepo. E, hvala lijepo. A sada u ime EPP-a e, Kepila Hvala vam gospodine predsjedniče i hvala e, predstavljanju izvješća gospođe Ljotard. E, naravno, baš kao i u slučaju e, zaštite biljaka, vrlo je važno da sve ove propise objedinimo u jednom zakonodavnom aktu. Što se tiče izvješća gospođe Liotard, moram reći da je ovo izvješće o zdravlju životinja za kontrolu bolesti životinja. To nije izvješće o dobrobiti životinja niti o kloniranju životinja. Stoga, svi amandmani koje se odnose na ta dva aspekta zapravo nemaju mjesta ovom izvješću. Ne možemo koristati, koristiti bilo kakav, dakle bilo koji zakonodavni akt kako bismo uključili sve naše želje i e, ideje. Mislim da ovo doista nije mjesto za to. Tako da e, ovaj prijedlog ima vrlo velik broj e, amandmana koji se odnose na razvoj te e, na provedbene i delegirane akte. I kao i u prethodnom izvješću mislim da je važno da se suočimo na osnovni tekst, e, da tu uvrstimo prioritetne teme, mjere koje će se poduzeti u slučaju dakle, određenih bolesti, te jasne i strateške ciljeve kako bi se utvrdila kako bi se utvrdilo hoće li određena bolest biti na popisu ili ne. Zemlje članice moraju biti fleksibilni u temama koji su ovako važni kao što je procjena rizika i programi nadzora te politike cijepljenja te e, regulacija kretanja životinja mislim da tu moramo puno više e, prostora ostaviti za subsidijarnost. Sve ove mjere imaju naravno gospodarski učinak, e, važno je govoriti o edukaciji subjekta u poslovanju sa životinjama i veterinara i mogu se pokazati teškima za provedbu na terenu, budući da je riječ o novom sustavu te e, velikom sa značajnim učincima i financijskim i gospodarskim. Naravno, laboratoriji su ključna karika u dijagnozama bolesti i naravno morali bismo imati bar jednu glavnu referentnu točku. E, zatim što se tiče definicije teritorija ili područja u kojima nema bolesti, Važno je naravno da se bolesti ne šire, ali isto tako mislim da ne smijemo pribjegavati mjerama koje nisu proporcionalne i koje će donijeti neopravdane gospodarske učinke. Na kraju, mislim da ovaj, ova uredba da bi trebala biti povezana s uredbom o financiranju i to sam isto rekla i e, za prethodno izvješće. Članak 231 govori o tome kako komisija treba definirati popis trećih zemalja iz kojih je odobren uvoz. E, stavak 2 tvrde da zemlje članice će definirati taj popis. To bi moglo dovesti do mnogih komplikacija, zato što jedna zemlja članica može pripremiti jedan popis i dozvoliti ulazak životinja u Europsku uniju, naravno u Europskoj uniji se životinje mogu slobodno kretati, tako da mislim da bi tu ipak trebali malo strože definirati pravila. Zatim, regulacija izvoza, to je vrlo kontroverzna tema i riječ je o bilateralnim pregovorima između zemalja koji izvoze i uvoze i to neće imati učinak na pitanje zdravlja životinja. Toliko od mene i molim vas upamtite, riječ je o uredbi o zdravlju životinja, a ne o uredbi o dobrobiti životinja. Hvala vam. Hvala gospođo Ajuzo. A sada riječ ima Linda McKeven. Hvala. Pročitala sam komentare našeg e, izvjestitelja u Sjeni. Gospodin Justus, on predlaže mm, prijedlog komisije o zdravlju životinja zato što usklađuje direktivu i e, uredbu u jedan jedinstveni okvir. To je nešto što smo jako dugo čekali kako bi se pojednostavnio postojeći sustav. No postoji velika bojazan da komisija sad predlaže da se ukide ukide uredba koja je usvojena postupkom suodlučivanja samo prije nekoliko mjeseci. E, brine je zapravo onaj dio koji se odnosi na nekomercijalni e, prijevoz, to jest uvoz e, ljubimaca. I dakle, to je svakako nešto što bi trebalo izbjeći u budućnosti. Komisija predlaže dakle koncentriranje na zdravlje životinja, ne dobrobit, no E, dobrobit zdravlja životinja su vrlo usko povezane. Tako da on smatra da je svakako bolje spriječiti nego liječiti te da e, mnoge metode uzgoja zapravo time se mogu spriječiti e, bolesti životinja. Isto tako govori o otpornosti životinja, zato što gotovo pola bakterija je otporno na antibiotike, tako da to je očito vrlo važno upozorenje za zdravlje životinja, ali i za zdravlje ljudi. Isto tako pozdravlja veću koncentraciju na e, cijepljenje životinja kao alternativu masovnog e, usmrćivanja životinja u slučaju izbijanja bolesti. I dakle, osobno pročitala sam izvješće izvjestiteljice, e, ona vrlo važno spominje i učinke na okoliš koji do sada baš i nisu uzimani u obzir, a tu govorim o učincima masovnog odstrela životinja u slučaju izbijanja bolesti. E, još jedna boazana našeg izvjestitelja u Svijeni je broj delegiranih i provedbenih akata. Smatra da neki možda jesu neophodni i važni, no isto tako želi vidjeti jasan plan i jasno da se definira što će se delegirati, um, koji će biti vremenski rokovi, te konzultacije uh, s parlamentom. Jasno mi je da nakon cijelog problema o higijeni mesa s kojim smo se susreli preko ljeta i to dan prije početka dakle, uh, odmora, morali smo stati i onda nakon, to, nakon toga o tome glasati prvi tjedan. Tako da mislim da bismo morali malo bolje vremenski ih definirati, tako da znamo da u lipnju 2014. možemo očekivati ovaj delegirani akt. I mi isto tako imamo svoje vremenske rokove, nije da nam se samo baci na nas neki dokument i kaže nam se evo sad vi dajte vaše mišljenje. Mi isto tako imamo svoje rokove i svoje e, planirane zadatke. Hvala lijepa. Kao sljedeći riječ ima Andreja Zanoni. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ovaj prijedlog uredbe se odnosi na zdravlje životinja. Dakle, govorimo o vrlo važnom prijedlogu, jer će ukinuti jedno 40, uredbi i direktiva koje se odnose na zdravlje životinja. I kad govorimo o toj novoj uredbi koja je vrlo složena, vrlo detaljna, moram vas podsjetiti da postoji vrlo jasna veza između zdravlja životinja i dobrobiti životinja. Tako da zdravlje životinja je usko povezano sa dobrobiti životinja a to pruža garanciju potrošačima jer jako dobro znamo da ako životinje nisu zdrave, što je rezultat e, problema u pogledu dobrobiti životinja, to sve može dovesti do izbijanja ozbiljnih bolesti koje mogu negativno utjecati na zdravlje životinje. Svi znamo za slučaj e, kravljeg ludila ili epidemije ptičje gripe prošli mjesec e, u nekim područjima sjeveroistočne Italije pojavili su se slučajevi kad su osobe zaražene tim virusom ptičje gripe. Sve se to događa u e, objektima intenzivnog e, uzgoja gdje je naravno i rizik od pojave i širenja tih bolesti veći. Osim toga tu je nekoliko posebnih aspekata koji se odnose na mjere koje se tiču divljih životinja. Mislim da nije dovoljno pažnje posvećeno aspektu e, očuvanja divljih vrsta. Govori se općenito o mjerama, o sprečavanju e, bolesti, ali se ne govori ništa o tome kako postupiti s divljim vrstama koje su možda dakle zaražene određenom bolesti i koje mogu pridonijeti tome da se bolest proširi. Tako da mislim da bi tu trebalo uvrstiti neka pojašnjenja. Zatim opet eh, u divljim životinjama mm, valja imati na umu da u nekim zemljama članicama postoji određeni pravni okvir upravo za očuvanje divljih vrsta. U Italiji je dakle to državna baština i mislim da je ta nijansa da bi se morala malo bolje definirati u ovom prijedlogu. Potrošači pažljivo e, gledaju na ovaj prijedlog. Zašto? Zato što prijedlog o zdravlju životinja traži i, to jest zahtjeva određene standarde koji se odnose na dobrobit životinja i jer naravno ako mi imamo zdrave životinje čija se dobrobit u potpunosti poštuje, imat ćemo i kvalitetnije i sigurnije proizvode. Slažem se s izvjestiteljicom mm, koja se odnosi na dakle ukidanje elektroničke identifikacije goveda i označavanje goveda. jako je važno znati dakle e, sve, svo kretanje životinja i što više kontrola e, i što je bolji sustav sljedivosti, naravno to je poželjno, tako da mislim da o tome moramo još razgovarati. Važno je da postoje kontrole duž cijelog lanca, dakle i od udgoja do prijevoza. Kolege su podsjetili na značajan broj članaka koji daju dosta ovlasti komisiji preko delegiranih akata. Tako da bojim se da u nekim slučajevima nećemo biti upoznati sa sadržajima, a ti su sadržaji od našeg interesa. Zatim, što se tiče izuzeća, mislim da ih ima mnogo. Jako je puno sustava um, samo certifikacije i možda bi trebalo uh, revalorizirati ulogu veterinara, a ne ostaviti veterinara po strani. Nekoliko aspekata bi trebalo još pojasniti, to kad govorimo o prijevozu životinja, postoje nekoliko izuzeća Isto tako, postoji nekoliko izuzeća što se tiče registracije e, manjih objekta za uzgoj. Uglavnom se slažem sa stajalištem izvjestiteljice i 189 amandmana, čini mi se ako se dobro sjećam, mislim da će poboljšati ovaj prijedlog. složenost ovog propisa bi trebala dovesti do unapređenja pravila. Zato što kada se pokušava sintetizirati, dakle napraviti, proizvesti jedan tekst koji je prvotno predviđao e, propise iz jedno četrdesetak drugih zakonodavnih akata, postoji mogućnost da se pojedini dijelovi izgube putem. Hvala lijepa. Sljedeća riječ ima Ana Rozbah. Dakle, e, nažalost su izvjestiteljica ne može biti s nama i drago mi je da su svi izvjestitelji iz Sjene uključeni od samog početka. Za mene je ovo vrlo važan posao vrlo važan rad i drago mi je da vidim napredak u ovom području. Nažalost, nije s nama više izvjestiteljica u sjeni iz zato što kad govorimo o zdravlju životinja, govori se i o dobrobiti životinja. A to se onda na kraju odnosi i na nas, na zdravlje ljudi. Dakle, o tome ovisi kakva će biti hrana koju konzumiramo, a dobrobit životinja naravno ovisi o zdravlju životinja. Pomislite samo na čitavu priču oko cijepljenja i na mnogobrojne druge teme kojima bismo trebali se malo više posvetiti. Nadam se da ćemo uspjeti postići dogovor, ali ja smatram da životinje moraju živjeti jedan dostojanstven život. I tu poneprije mislim na pitanje prijevoza, tu ne govorimo, to nije samo jedno etičko pitanje, već općenito dakle, o životnim uvjetima tih životinja. Znam da postoji, da je podnešeno jako puno amandmana, koncept jedno zdravlje mi se čini kao vrlo dobra ideja, a što se tiče zdravlja životinja, da, i moram ponoviti još jednom, dobra hrana nam dakle dolazi od zdravih životinja. Što se tiče antibiotika, to je jedna od vrlo važnih tema kojom će se morati baviti naš odbor. Spomenute su neke e, životinske bolesti poput kravljeg ludila. Očekujem jako dobru suradnju, očekujem plodne rasprave i nadam se da ćemo uspjeti e, doći do sporazuma o tome, o prijedlogu kojeg ćemo poslati komisiji. E, mislim da je važno u upravljanju bolestima mm, uključiti i nacionalna tijela vidjeti gdje postoje najbolje prakse i na koji način se mogu rješavati problema. Time smo e, čuli sve izvjestitelje u sjeni, ostalo nam je vrlo malo vremena i zato će e, dvoje kolega koji su se javili za riječ imati samo jednu minutu vremena za svoje izlaganje kao prva kolega Ljupčeva, kolegica Ljupčeva. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, govorit ću bugarski. Ja podržavam dvije važne ideje u ovom izvješću. Kao prvo bolja bolje spriječiti nego liječiti, to je vrlo važan akcent i kao drugo zaključak o, masovnom ubijanju životinja u slučaju zaraze da bi to trebalo samo izuzetno e, provoditi u djelo e, što se tiče prenošenja bolesti preko granica u područje Europske unije. Ako ova uredba ne bude funkcionirala u EU, to će biti veliki problem. U mojoj regiji je nedavno e, ubijeno preko 200 životinja zbog prenošenja jedne bolesti iz Turske. Zato nam je potrebna preciznija, e, precizniji propisi kako bi EU mogla e, intervenirati u takvim slučajevima. Potrebne su nam jasne mjere za cijelu EU jer su radi o velikim e, materijalnim štetama i štetama za ljudsko zdravlje. Potrebni su nam jasni, jasnije procedure što se tiče takvih slučaja, slučajeva. Što se tiče odobravanja cijepljenja, e, cijepiva bi trebala biti e, odobrena u slučajevima kad je to neophodna mjera u recimo graničnim područjima i cijepljenja bi morala ići korak u korak sa eh, sa eh, biti regionalno rješenje, a ne odnositi se na cijelu zemlju, jer samo granična područja su koji put pogođena. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, naravno vrijeme je eh, vrlo kratko, zato ću biti kratak. Mi o ovome prijedlogu razgovaramo već dugo vremena, od 2007. do 2013 Mnogo toga je već rečeno što je sada koncentrirano u ovom prijedlogu, ali ja s tim imam jedan ogroman problem. U ovom prijedlogu se nalaze e, članci koji sadrže sve ono što već poznamo e, to je sve već regulirano i sad odjednom e, čitamo da bi nadležni organi vlasti mogli delegirati e, svoje ovlasti i onda se spominju delegirani akti e, komisije. Da li to znači da sve te, e, sva ta regulativa koju smo u proteklim godinama uz puno muke i rada usvojili i koje funkcioniraju, zar, zar to znači da sad sve to treba ukinuti? Naravno da se radi o velikom broju e, uredbi i direktiva koje e, se ovim sad sveobuhvatno e, nadomještaju. Međutim, to smo sve uz mnogo E, napora usvojili i šteta bi bilo sada to sve ukinuti. Mi smo na primjer u tri, na tri e, sastanka e, izdiskutirali sa komisijom sve što se tiče delegiranih akata. Većina je na primjer e, rekla da ne želi delegirani akt kad se radi o mjerama za suzbijanje e, zaraznih bolesti kod životinja. Ovo ovdje ne stvara pravnu sigurnost, nego pravnu nesigurnost kod onih koji trebaju primjenjivati propise. Ovo dakle nije prihvatljivo. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, Pilar Ajuzo sad ima riječ. Hvala, bit ću kratka. E, samo da pojasnim, ja naravno nisam protiv dobrobiti životinja, no ono što se događa jest da već imamo propise koje se odnose na dobrobit životinja, koja će naravno isto tako se morati e, provoditi tako da mislim da nema potrebe da sad uključujemo te aspekte koji ovdje nisu stvarni cilj. U ovoj uredbi je stvarni cilj zdravlje životinja. Hvala vam. Sada bih riječ dao predstavniku komisije koji bi trebao odgovoriti, reagirati na izgovorene e, primjedbe. Hvala. Pokušat ću kratko odgovoriti na sve ovo jer e, nemate više puno vremena. Ono što mi ovdje predlažemo je potpuno novi tip zakonodavstva kojem je obuhvaćeno preko 40 godina zakonskih propisa vezanih za zdravlje životinja. Od kraja 60. godina od uredbe vijeća, nakon toga vijeća i parlamenta, bavilo se europsko zakonodavstvo e, bolestima, odnosno zdravlju životinja. Ovdje govorimo isključivo o zaraznim bolestima kod životinja. Dakle, novi e, će propis pokriti sve što do sada postoji. Ono što je dr. Šnelhat upravo rekao, Čak i najnoviji zakonski propis, najrecentniji koji je bio, rezultirao tako dugim trijalogom, što će ga se gospodin Šnelhard sigurno sjeća. Dakle, i to će biti time obuhvaćeno. Mislim da to komisija mora napisati stvari crno na bijelo. Mi e, E, nećemo e, ići protiv onome što je napisano u trijalogu. I kao što je rekao povjerenik Borg, želim e, vas uvjeriti da postojeće odredbe vezane za životinje i za nekomercijalni promet kućnih ljubimaca da će tu biti dakle da će rezultati trijaloga tu biti poštovani. Ovaj e, propis je rezime 40 direktiva i na stotine provedbenih propisa. E, tu se također smanjuje i smanjuju ovlasti komisije. Ako uzmemo sve ovlasti od komisije, ima 800 različitih nadležnosti koje će sada se svesti na 160. Dakle, jasno vam je o kakvoj se redukciji radi u ovim zakonskim propisima. Vrlo, vrlo kratko mora biti jasno da se u ovom prijedlogu ne radi niti o kloniranju, niti o dobrobiti životinja, niti o genetski modificiranim organizmima što se kloniranja tiče, mogu ponoviti ono što je rečeno ranije. Svi će se povjerenici sastati na sastanku čija će tema biti kloniranje životinja. Sastanak ćete održati krajem studenog a rezultati tog sastanka bit će formirani, pretočeni u prijedlog koji će pak biti prosljeđen vijeću i parlamentu. Što se tiče dobrobiti životinja, kao što sam rekao, nisu predmet ovog prijedloga, to je dio jednog drugog postupka koji je također započeo prije tri godine. E, na tome radimo u službama komisije i nastavit ćemo prema predviđenom planu raditi i dalje na tome. Što se tiče popisa bolesti i popisa vrsta, o kojem je govorilo nekoliko zastupnika, moram reći da oni ne predstavljaju ključni dio tog prijedloga. Kriteriji za popisivanje bolesti sadržani su u prijedlogu. E, moram vrlo jasno reći da oni dakle moraju utjecaja na zdravlje životinja, da moraju predstavljati barijeru za trgovinu. Međutim, moramo biti fleksibilni e, prije tri godine da se nismo prilike e, da nismo bili fleksibilni, ne bismo mogli bili djelovati E, i ne bismo dali podršku poljoprivrednica prilikom cijepljenja. Fleksibilnost vrijedi i za izuzeća i ponekad da postoji hitni slučajevi, slučajevi kriza, kada moramo pokazati veću fleksibilnost. E, Htjeli bismo da se fleksibilnost zadrži u samom tekstu. Naravno, potrebna su i neka e, izuzeća, na primjer 2001. E, godine prilikom e, izbijanja slinavke smo morali reagirati fleksibilno. To moramo zadržati. Postoji također i reference na od otpornost antimakrobio na mikrobe i to se također može uzeti u obzir. Evo to su ukratko bile e, bili komentari s moje strane na ono što su rekli zastupnici. Hvala lijepa. Dakle, što se tiče kloniranja dobit ćemo prijedlog. Jedna stvar je međutim jasna da taj prijedlog ne treba zaostajati za onim što je dogovoreno e, na e, trijalogu. To je dogovoreno sa koordinatorima sve to želim jednostavno napomenuti da svi klubovi zastupnika su to raspravili i zaključili da očekuju prijedlog koji ne zaostaje za time što je dogovoreno u trijalogu. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi i time je sastanak odbora skoro završen. 21. E, studenog je e, rok za amandmane, e, glasat ćemo na odboru u prosincu, a na odboru za poljoprivredu u veljači, a u ožiku i travnju na plenarnoj sjednici. Vidimo se ponovo 7. studenog, dakle za dva dana. Imat ćemo zajednički sastanak odbora ITRE i odbora ENVI od 9 do 12.30. Bilo bi mi drago kad bih tamo vidio veliki broj kolega. E, potom ćemo imati sastanak gdje jedna, jedan klub zastupnika uopće neće biti prisutan, to će biti samo izuzetno tako jer drugčije nije bilo moglo organizirati, a potom 27. studenog e, svima želim dobar tek. E, s nekima od vas ćemo sad ponovo se vidjeti poslije ručka na trijalogu. E, sada će se u ovoj istoj dvorani sastati naši e, kolege na sastanku izvjestitelja o sjeni o e, vozilima.